Dame i gospodo, vijeće na svom zasjedanju vezano uz imenovanje kandidata za mjesto predsjednika Europske komisije u jednom vrlo borbenom glasovanju e, koji se po prvi put u tom obliku odvijalo u vijeću i pod e, velikom e, podrškom, to jest pomoći Europskog parlamenta, imenovali Jean-Claude Junckera kao kandidata na to mjesto. Gospodine Jean-Claude Juncker, srdečno vas pozdravljam ovdje u Europskom parlamentu. Sada ćete dobiti priliku održati vaš uvodni govor, vaš govor e, kao kandidat e, pred našim domom. I u tu svrhu vam sada dodjeljujem riječ, e, te vas srdečno pozdravljam ovdje u Europskom parlamentu gdje niste nova osoba, već ste bili prisutni u okviru različitih dužnosti. I kao prvo vam želim čestitati na tom imenovanju putem Europskog vijeća, te, vas, te vam sada dodjeljujem riječ. Izvolite. monsieur le président monsieur président euh, dobro jutro dame i gospodo 25. svibnja su nam europski građani uputili poruku oni su nam se obratili putem snažnih poruka iako su te poruke kad kad bile proturječne danas i tijekom idućih nekoliko godina i moramo pružiti odgovor odgovoriti njihovim očekivanjima, na njihove zabrinutosti, na njihove nade, na njihova pitanja zato što u, i na njihov san zato što u EU san isto tako ima svoje mjesto. Ovdje u samom ovom Europskom domu u Europskom parlamentu se odvija europska demokracija i tu ću vam predstaviti moje glavne eh, orientacije koje mislim koji se mislim držati u idućoj Europskoj komisiji. To su glavne orijentacije, to su sažeci e, onoga što sam vam isto tako predao i napismeno u svim službenim jezicima zato što svi jezici moraju uživati istu dostojanstvenost i želim zahvaliti i prevoditeljima koji su proveli e, neprospavanu noć e, kako bi preveli tekst koji sam pripremio jučer na večer. Detaljni program Europske komisije će e, proizaći kao rad e, povjerenika koji ćete vi morati potvrditi e, u, na jesen. Parlament koji je sada krenuo u novi saziv je Europski parlament koji je različit od onih prethodnih. Vi ste prvi parlament koji je dobio priliku da će pravom smislu te riječi e, moći izabrati novog predsjednika Europske komisije. Nakon e, europskih izbora ste stavili naglasak na činjenicu da treba uzeti u obzir rezultate europskih izbora. Zapravo u tom smislu ste dali pravi smisao, pravi značaj tom demokratskom i političkom postupku u članku 17. stavku 7. Lisabonskog ugovora. Bez e, vaših napora, bez vaših predvojeja, taj bi članak ostao e, puku na papiru zauvijek. Branili ste demokratsko načelo i to ste činili s pravom. Parlament koji nameće poštivanje demokratskih načela čini častan posao, e, ne bi trebao biti izložen utemeljenim kritikama niti sloglasnim namerama. Ovom prilikom bih htio odati počast i drugim kandidatima koji su dali veliku, velikomjer živahnosti našoj političkoj raspravi. Ako neka njihova politička obitelj, kada bi neka njihova politička obitelj osvojila izbore, onda bih ja bio prvi koji bi se zalagao za to da oni dobiju mandat eh, za oblikovanje sljedeće Europske komisije. Parlament i komisija su dvije institucije Europske unije, par excellence, i stoga je normalno da predsjednik Europskog parlamenta i predsjednik Europske komisije, dakle parlament i komisija, imaju e, dobre radne odnose e, i e, privilegiranu suradnju. Mi smo zajednički dionici, mi nismo spremni protiv E, Europskog vijeća niti protiv vijeća ministara. Europa nije usmjerena protiv država niti protiv nacija. To nisu privremene strukture koje su dio prošlosti, to su strukture koje su trajne. Mi u Europskoj komisiji radimo za opću dobrobit i htio bih da to činimo zajedno s vama. Europsko vijeće predlaže kandidata za mjesto predsjednika Europske komisije, ali to ne čini od, tog, od te osobe tajnika Europskog vijeća. To je sastav e, visoko rangiranih i stručnih e, ljudi. Komisija će biti politička, bit će više politički nastrojena nego prije, bit će jako politička. Njen sastav bi trebao odražavati pluralizam, raznolikost ideja koje će se uspostavljati i ja bih rado da Europsko vijeće kada će ustanovljivati svoju unutarnju strukturu da bude inspiriran istim tim načelima. Predsjednik komisije izaberete vi, no to ne čini od njega e, poslužnu osobu. No, nemojte niti na trenutak sumniti da sam ja voljan ukloniti e, nekog povjerenika kojemu vi ne ukažete povjerenje. Niti nemojte sumnjati da ja želim sjediti na čelo e, putem zakonodavnih inicijativa e, ukoliko vi za to dajete povod. I sustav postavljanja pitanja komisiji će također ostati onakav kakav jest. Zamolit ću e, povjerenike da češće sudjeluju u, na sastancima, na bitnim sastancima trijaloga i htio bih da vijeće čini isto. Potudit ću se da se objavi registar lobista i da bude obavezan. Htio bih da europljani znaju tko je došao vidjeti koga, tko je došao razgovarati s kime i htio bih da nas druge institucije slijede na tom putu. Potudit ću se da postupovna pitanja nađu e, odobrenje. Ne bih htio da komisija može odlučivati ako ne dobivaju podršku većine država članica u tome. Općenito govoreći, dame i gospodo, Radi se tu o ideološkim raspravama kojima je jedini cilj da nas podijelje. Trebali bi ih zamijeniti sa ispravnim raspravama koje se temelje na jakim uvjerenjima i na ambicijama koje su daleko sežne. Trebamo biti pragmatični, to bi trebala biti naša metoda, trebali bismo se dotočiti na realna ostvarivanja e, koji će donijeti korist svim europljanima. Nemamo umarati one koji nas promatraju e, s interinstitucijskim raspravama e, koji nas udaljavaju od onog što je naša srža, to su naši građani. I ja kažem vladama, oduprite se češće nego prije, E, kritika što se tiče odluka koje ste zajedno donijeli u Briselu. Ako ste rekli da u Briselu nemojte reći drugdje ne. Nikad više nemojte reći nakon sastanka Europskog vijeća ili sastanka vijeća da ste ostvarili pobjedu i da su drugi izgubili. U Europi pobjeđujemo zajedno i isto tako i gubimo zajedno. Europa je postala nečitljiva zato što njen opis često pretvaramo u karikaturu. Trebamo se od toga ukloniti, udaljiti, trebamo igrati kao tim. Trebamo primjenjivati metodu zajednice. Ona je zahtjevna, da, no ona je učinkovita. Ona se pokazala dobrom i trebali bismo se isto tako udaljiti od međuvladinog postupanja. Treba nam metoda zajednice. Da, gospodine predsjedniče, sada ću se izraziti na jeziku svjetskog prvaka. Da, gospodine predsjedniče, Europa je izgubila na vjerodostojnosti. Udaljenost između Europske unije i njenih građana je sve veća. Samo oni koji su potpuno slijepi, potpuno gluhi, to ne uviđaju i ne čuju. Europska unija se često nalazi pred zidom. Mi se stano nalazimo u situaciji da moramo Europsku bolje objasniti. Europa, gospodine predsjedniče, potrebuje široku, opsežnu reformu i program za reformu. Status quo nije potpuna paleta, mi moramo tu paletu proširiti. Osobe se često, ljudi se često boje reformi. Oni reforme smatraju nečime što ugrozuje, nečim što donosi sa sobom rizike, ali tko se ne izlaže riziku, izlaže se zapravo najvećem riziku. Moramo riskirati kako bismo Europu učinili konkurentnijom. Kao Europska unija smo izgubili na međunarodnom natjecanju, zaostali smo zato što smo se zaustavili. Moramo se ponovno vratiti među prve. Konkurentnost se često zamjenjuje sa jednostavnim ustupcima na socijalnom području, no konkurentnost nećemo postići na taj način. Konkurentnost možemo postići tako što ustanovimo vrlo daleko sežni koncept u kojemu bi cilj trebao biti da Europsku uniju učini atraktivnom lokacijom, lokacijom atraktivnom za ljude i za ulagače. U to spada isto tako i načelo a treba kad kad podsjetiti na e, tu potrebitost, da gospodarstvo treba služiti ljudima, a ne obrnuto. Gospodarstvo treba služiti ljudima. To znači da e, propisi veznih uz unutarnje tržište nisu više vrijedni od socijalnih propisa. Unutarnje tržište, ali i socijalni propisi moraju zauzeti važno mjesto u Europi. Ja sam oduševljeni pobornik socijalnog gospodarstva. Dobrobit za sve, to je rekao Ludvig Erhardt, ne samo dobrobit za neke, dobrobit za sve, to bi trebala biti eh, maksima svake gospodarstvene i socijalne politike. Često nasuprot krize kažemo da je tržišno gospodarstvo neuspjelo. Ne, nije tržišno odicanje doživjelo neuspjeh. Doživjeli su neuspjeh oni koji su pohlepni za E, novcem koji su zbog toga prekršili propise tržišnog gospodarstva, a ne samo tržišnog gospodarstvo. Socijalno tržišno gospodarstvo funkcionira samo kada postoji socijalni dijalog. Socijalni dijalog je u proteklih nekoliko godina krize patio. On bi trebao biti ustanovljen na nacionalnoj razini, ali i trebao bi biti ponovno življen na europskoj razini. Ja bih htio biti predsjednik socijalnog dijaloga. Za, kako bismo osigurali lokacije moramo e, imati gospodarski rast. Ne programe reformi koji se temelje na dugu koji dugoročno ne stvaraju radna mjesta. Ono što nam je potrebno je održiv gospodarski rast e, koji će trajati desetljećima. Treba nam ambiciozni paket za poticanje gospodarskog rasta i ulaganja. Zašto nam je to potrebno? Zato što moramo vratiti mnoge ljude ponovno u središte Europske unije. Paket za poticanje konkurentnosti, ulagački programi, programi za gospodarski rast imaju za cilj samo da vrate ponovno ljude u središte društva. Trenutno izvan Europske unije nastaje 29. država. 29. država, tamo žive oni koji su nezaposleni. Tamo gdje su mladi nezaposleni. Tamo gdje su oni koji su izolirani, odbačeni, koji su ostali e, za nama. Ja bih htio da ta 29. država članica ponovno postane normalnom državom članicom eu i zbog toga predlažem jedan ambiciozni eh, ulagački program. Do veljače 2015. godine bih taj ambiciozni paket za poticanje ulaganja, konkurentnosti i gospodarskog rasta vam predstaviti. Rado bih vidio da u idućih nekoliko godina, u idućih tri godine, odvojimo 300 milijardi eura za javna i prije svega privatna ulaganja. To bih htio učiniti i vrlo bih bio sretan kada bi me Europski parlament podupro na tom putu. Možemo to učiniti tako da ciljano koristimo strukturne fondove koje već postoje i da ciljano koristimo instrumente koje nam stoje na raspolaganju koje možemo proširiti u okviru e, pakta o ulaganju. Treba nam ulaganja u e, projekte infrastrukture, trebaju nam ciljena ulaganja, ulaganja na području e, široko širokopojasne zamjene podataka, trebaju nam ulaganja u infrastrukturu, u industrijske centre. Potrebna nam je reindustrializacija Europe, potrebna su nam ulaganja i u industrijskom sektoru. Potrebna su nam ulaganja na području istraživanja, znanosti, održivih izvora energija. Održivi izvori energija nisu ono za što se zalažu samo ekolozi. Obnovljivi izvori energija i njihova izgradnja je preduvjet kako bi Europska unija sutrašnjice doista imala komparativnu prednost što se tiče naše lokacije e, naspram drugih e, aktera na tom području. Europa koja više ulaže je Europa koja ostvaruje veću dobrobit. To je Europa koja stvara više radnih mjesta. Ulaganja su najbolji saveznik nezaposlenih osoba. Paralelno s time moramo izgraditi jamstvo za mlade. Rado bih vidio da postepeno povisujemo dob od 25 godina na 30 godina. Ulaganja su samo onda ciljana ako radimo i na razgradnji e, birokracije, ako tu stvarimo napredak, prije svega što se tiče malih i srednjih poduzeća. Mala i srednja poduzeća nisu veliki kapitalisti. Oni rade naporno, oni stvaraju radna mjesta. Moramo više učiniti za mala i srednja poduzeća, prije svega putem odlučne razgradnje birokratskih opterećenja. Moramo biti ozbiljni što se tiče primjene načela subsidijarnosti. Od ugovora iz Maastrichta govorimo o pravilnoj primjeni načela subsidijarnosti no to činimo samo rijetko. Naši govori traju više nego napori koji činimo e, kako bismo smanjili birokraciju i kako bismo se osigurali da Europska komisija i Europska unija umjesto da se upliče u sve detalje, u sve kuteve života naših građana, da se bavi velikim problemima. Ne, nije svaki problem koji postoji u Europskoj uniji takav da treba postati problem Europske unije. Trebamo se brinuti o velikim stvarima. Sve to, gospodine predsjedniče, mora naravno biti sukladno e, paktu o stabilnosti i rastu. Pakt o stabilnosti i rastu nećemo mijenjati u načelnim crtama. To je Europsko vijeće ustanovilo i ja ću se voditi tim mjerilima u idućih nekoliko godina. Pri uvođenju zajedničke valute smo obećavali stabilnost. Stabilnost nije samo jedan od kriterija za ulazak u eurozonu. To je isto i trajni kriterij, to je bilo obećanje, a Europska unija ne smije prekršiti svoje obećanja. Ja neću prekršiti vlastite obećanja. No, Europsko vijeće je s pravom ustvrdilo da bi mažu fleksibilnosti koje su reformirane 2005. i 2011. godine, da bi njih trebalo iskoristiti kako bismo iskoristili puni potencijal stvaranja gospodarskog rasta koji se nalazi u paktu o stabilnosti i rastu. To smo i učinili u prošlosti i to ćemo još i pojačano činiti u budućnosti. Pritom je meni važno, gospodine predsjedniče, da je ono što smo pokrenuli u proteklih nekog godina, što smo ostvarili, da se to ne pocijenjuje. Ja sam bio predsjednik Eurogrupe i vrlo mi je drago što to više nisam, jer to doista nije mm, vrlo mm, zadovoljavajuće i mm, Pritom ne želim reći da te odgovornosti nisu važne, no tijekom eurokrize koja je zapravo bila kriza duga, a ne kriza eura, smo morali popraviti avion koji e, gori u letu. To nije ono što odgovara visokoj političkoj estetici, ali time smo uspjeli održati eurozonu u jednom komanu. Prije nešto više od godinu dana su špekulanti svih vrsta i mnogi koji su nam se smijali su se su smatrali da će se eurozona urušiti. Ona to nije. Na mnogim mjestima su se ljudi su ljudi smatrali da će eurozona propasti, oni su se nakladili. No ja želim održati Grčku u eurozoni. Ja ću se potruditi da ona uvijek ostane članicom eurozone. No, gospodine predsjedniče, mi smo isto tako činili greške. Gorući avion popraviti u letu nije jednostavno. Pritom eh, se čovjek sve na vrijeme spali prste. Ja bih rado u budućnosti kada dođe do programa za prilagodbu, a ja ne vidim potrebu da će do toga doći u idućih nekog godina, ja bih rado da prije nego što se promijeni program o prilagodbi, da se napravi vrlo ozbiljna e, studija, u, socijalna studija u učinku. Ja želim znati kako će se taj program odraziti na život ljudi. Nećemo imati u budućnosti program o prilagodbi bez prethodne vrlo ozbiljne studije o socijalnom učinku. I ja bih isto tako rado da svaki put kada se predviđa jedan program u prilagodbi da izradimo i plan B. Plan B na koji se možemo osvrnuti u onom trenutku kada makroekonomske prognoze nisu točne, kada ima manje gospodarskog rasta nego što smo mi to uzeli kao temelj za program o prilagodbu. Zatim se i program o prilagodbi treba moći prilagoditi i stoga sam ja za to da se paralelno ustanovi i u svakom takvom slučaju plan B. Čini se da vas ne mogu vjeriti. Rado bih da promislimo o instrumentu trojke. Europski parlament je u svojim izvješćima jasno naglasilo da trojka u ovakvom, ovakvom sustavu kako sada radi, da mu nedostaje demokratska srž. Nedostaje parlamentarna dimenzija toliko moramo drugačije oblikovati, učiniti ju demokratskijom, e, više političkim nastrojenom i to ćemo i učiniti. Gospodine predsjedniče, moramo reći da deficite i dugove moramo zamijeniti idejama. Ideje postoje. Moramo bolje iskoristiti mogućnosti digitalne tehnologije koja ne poznaje granica. Moramo nacionalne filose telekomunikacijskih pravila razgraditi. Moramo paziti na ono što postoji vezano za zaštitu podataka. Dakle, moramo te e, ideje iskoristiti za rast u Europi moraju nestati i nestat će naplaćivanje roaminga. Ako uspijemo primijeniti stvarno jedinstveno digitalno tržište, moći ćemo dodatni rast u Europi imati i to u visini od 250 milijardi eura. Kao što je često rečeno za vrijeme krize u Ukrajini, Potrebna je i energetska unija popraćena politikom klimatskih promjena. Moramo reorganizirati europsku energetsku politiku i pretvoriti je u jednu novu politiku energetike u Europi. Moramo koordinirati infrastrukture i postaviti se u odnosu na treće zemlje. Moramo imati razovrsnije izvore energije i smanjiti energetsku ovisnost eh, određenog broja naših zemalja članica. Ne mislim da će Europska energetska unija ona će morati postati jedna od prvih u svijetu i morati ići puno dalje od ciljeva u tom smislu Europe nakon 20, 2020. godine. Ali moramo to ostvariti do 2030. godine ako želimo ostvariti ono što namjeravamo. Ne možemo biti svjetski lideri kada se radi o pitanjima energetike, ako e, svjetski lideri u pitanju klimatskih promjena ako ne ostvarimo ono što namjeravamo na planu energetike. Moramo dovršiti unutarnje tržište. Želimo li u tome biti uspješni, onda će nam to omogućiti da na taj način ostvarimo još 200 milijardi eura dobiti. Moramo pridonijeti financiranju našeg gospodarstva. Moramo raditi sa tržištima kapitala i na taj način ćemo omogućiti malim i srednjim poduzećima da lakše dođu do kredita. Sloboda kletanja radnika bila je jedna od ključnih stupova oduvijek Europske unije i ja ću to načelo braniti. Sloboda kretanja jest mogućnost koja se otvara, a ne prijetnja, ne opasnost. Tu se pravila neće mijenjati. Na nacionalnim vlastima da se bore protiv zloporabe. Tu je veoma važna direktiva o upućivanju radnika i moramo se brojiti protiv socijalnog dumpinga pravilnom provedbom te direktive. Također ću se boriti protiv e, utaje poreza, i izbjegavanja plaćanja poreza i mislim da se mora na razini Europske unije usvojiti konsolidirana e, taks, porezna osnovica e, za porez na dobiti. Na taj način ćemo se boriti protiv pranja novca i mi ćemo to uspjeti. Ali što se tiče ekonomske i monetarne unije, gospodine predsjedniče, dopustite da privučem vašu pozornost na činjenicu da kriza nije gotova. Ne, neće biti kraja krize sve dok bude toliko muškaraca i žena koliko i sada e, nezaposlenost. Krize će biti kraj tek kad se ponovno uspostavi puno zaposlenost. Kako bismo je prebrodili moramo mnogo toga učiniti. Moramo uspostaviti ekonomsko upravljanje svojevrsnu vladu za pitanja gospodarstva. To ćemo i učiniti. I moramo i dalje biti zahtjevni po pitanju uspostavljena strukturalnih reformi koji će u konačnici pridonijeti rastu europskog gospodarstva budu li zemlje članice koje su dio ekonomske i monetarne unije i budu li napravili sve što treba, onda ćemo morati to popratiti i poticajima i morat ćemo imati vlastite proračunske kapacitete za eurozonu. Moramo prestati sa smiješnom situacijom da mi budemo jedno od najjačih valuta u svijetu koju zastupa toliko različitih dionika koji su međusobno protoriječna vrlo često jer govore različitim glasovima. Morat ćemo imati jedno glas koji će predstavljati sve. U Bretton Woodsu usred SAD-a htio bih vam reći nešto o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim američkim državama. Želio bih da se taj ugovor dovrši. Mislim da dva najveća gospodarska prostora u svijetu i dvije najveće demokracije na svijetu imaju i rade zajedno u interesu Evropljena i Amerikanaca. Međutim, taj se ugovor ne smije sklopiti bilo kakvu cijenu. Ne možemo napustiti naše norme po pitanju zdravstva, po pitanju socijalnih aspekata. Ne možemo prepustiti naše zahtjeve vezane za zaštitu podataka. Ne bih htio da dio pregovora bude pitanje zaštite podataka. I ne bih htio da imamo tajne e, jurisdikcije koje će biti paralelne. Moramo primjenjivati naše pravo i učinimo sve kako bi ti pregovori bili što otvoreniji, što transparentniji. Ne budimo li objavili odgovarajuće dokumente, ne onima o strategiji pregovora. Ovaj, e, taj će sporazum pasti i neće ga se prihvatiti kako u ovom parlamentu, tako pred nacionalnim parlamentima. Budimo dakle što više transparentni. Nemamo što kriti, ne smijemo davati dojam da ima puno toga što se ovdje krije. Ne, moramo objaviti sve za vezane dokumente. Europska unija unija je vrijednosti. Mi smo kredibilni u očima ostatka svijeta samo ako kada su u pitanju temeljna prava smo dosljedni i zahtjevni. Imenovat ću povjerenika koji će biti zadužen upravo zato da brani vrijednosti iz naših temeljnih ugovora. I tu ćemo raditi u skladu sa e, poveljom o temeljnim ljudskim pravima Vijeća Europe. I tražit ću da se sve što je vezano e, za to i na čemu se sada radi da vijeće to što prije usvoji. Što se tiče imigracije, legalne i nelegalne, to su pitanja kojim se naši građani bave gotovo svakodnevno. Trebamo po pitanju azila imati zajedničku politiku, a ja ću predložiti zajedničku politiku po pitanju azila. Moramo razmotriti pitanja legalne imigracije. Moramo razmisliti o pitanjima legalne imigracije. Europa će imati veliku potrebu za tim u sljedećih pet godina. Učinimo ono što rade Kanađani, Amerikanci i Australci. E, mislio sam da će se mnogi na e, nekim mjestima uzbuditi i nekako sam bio svjestan da će se to dogoditi baš u ovom trenutku mog govora. Govorimo zato o vanjskim granicama. Moramo ih zaštititi. Moramo se boriti protiv organiziranog kriminala koji e, omogućuje ljudima da ilegalno pređu naše granice. Moramo učiniti nešto da ljudi ne sjednu u brodove kako bi njima preplovili sredozemlje. Ne, moramo se pokazati solidarnima u tom smislu. A isto tako problemi brodica koji stižu na njihove obale nisu problemi Grčke, Italije i Malte. To je problem cijele Europe. Gospodine predsjedniče, što se tiče vanjske politike, tu ne želim gubiti mnogo vremena, mnogo riječi, no zajednička vanjska politika, zajednička vanjska i sigurnosna politika nam je izuzetno potrebna. Meni bi to bilo važno, ja ću se pobrinuti za to da visoki predsjednik ili visoka predstavnica ne bude blokirana od strane ministara vanjskih poslova Europske unije. Zajednička vanjska politika znači da moramo se i da moramo imati zajedničko predstavništvo prema van. Visoka povjerenica ili visoki povjerenik ima široku nadležnost koja i uživat će podušku otpornika zaduženih za pojedina područja. Što se tiče obrane, tu se radi o tome da Europska unija bude pandan NATO-u. Oboje moraju zajedno raditi, zajedno disati, no na području obrane nam je potrebna pojačana suradnja, kao što to i predviđa ugovor iz Lisabona. I prije svega nam je potrebno što se tiče nabave opreme, više suradnje, a ne da jedni na uštup drugih se opremamo sa onom opremom koja nam je svima potrebna. Gospodine predsjedniče, u idućih pet godina neće biti nove države članice Europske unije. Sa današnjeg gledišta je nezamislivo da bi jedna od zemlja kandidatkinja s kojom pregovaramo uspjela ostvariti sve kriterije do 2019. godine. No, pregovori će se nastaviti i e, druge europske nacije, druge europske države, njima je potrebna iskrena, dostojna europska perspektiva. To prije svega vrijedi za države Zapadnog Balkana, zato što je ta tragična regija Europe ona koja potrebuje europska e, perspektiva e, kako bi se situacija popravila. Gospodine predsjedniče, rado bih vam bio govorio o nužnosti uspostavljanje nove industrijske politike u Europi kako bismo povećali udio industrijske politike u europskom bruto domaćem proizvodu kako bismo to podigli na razinu 20%. Rado bih također bio govorio i o Ukrajini. Radi se o europskoj naciji koje im je, pripada mjesto u Europi. Bio bih vam također rado detaljno objasnio zašto smatram da je nužno da u svim zemljama članicama Europske unije uspostavimo minimalni zagarantirani obor, osobni dohodak i minimalne socijalne naknade. Isto tako bi vam bio rado govorio o uslugama u javnom interesu i javnim uslugama koje nudi e, država da one njih trebamo braniti i imati u svim zemljama kao i da trebamo imati europsku državnu službu. Gospodo i gospođe zastupnici, rado bi vam također bio govorio i o afričkim zemljama koje su često zaboravljene, često u lošem stanju, koje imaju toliko prirodnih bogatstava i ljudskih resursa. Moraju se prestati ponavljati ove drame svakih šest sekundi umire jedan čovjek od gladi i 25 tisuća djece umire zato što nema što jesti. Sve dok se sva situacija ne promijeni, Europa neće moći mirno spavati. To moramo promijeniti. Gospodine predsjedniče, da, moramo krenuti iz početka. Moramo saslušati sve one koji su nam se obratili 25. svibnja. Međutim, nije kucnuo čas ni za revoluciju, ni za kontrarevoluciju. Želimo li da europljani ponovno se zaljube u Europu? Recimo im da smo ponosni na Europu. Recimo im da smo ponosni na mnogo toga što smo ostvarili u proteklim desetljećima. Često se kaže da se više ne postavlja pitanje hoće li biti rata ili mira. Međutim, dijalog koji nije pun vrlina između, Europ, e, između rata i mira nije nešto što moramo zaboraviti. Pogledajmo što se dolađa na našim granicama. Budimo ponosni na naše očeve i djedove koji su kada su se vratili iz rata, kada su se vratili iz koncentracijskih logora, koji su napravili ovaj program ovakve Europe. Mi im dugujemo mnogo toga. Budimo također ponosni da smo devedesetih godina uspjeli proširiti Europu, da smo pomirili europsku povijest i europski zemljopis, da smo stali na kraj tom povijesnom nasljeđu koji je bio tako ružno, da Europa bude podijeljena na dva tabora. Dakle, želim odati poštu onima koji su u istočnoj i u zapadnoj Europi jednoga dana odlučili da povijest uzmu u vlastite ruke. Ne da podnose ono što im nameće povijest, već da sami stvaraju povijest. Tako su izrasle i sada i pridružene nam se nove zemlje članice, ali sada imamo samo države članice, ne stare i nove. Budimo dakle ponosni i što smo uspostavili zajedničku valutu. Ona ne dijeli Europu, ona je štiti, ona je štiti, da, štiti je. Gospodine predsjedniče, ja sam u mojoj zemlji bio ministar financija tijekom 20 godina. Svakih šest mjeseci odlazio sam u Brisel e, kako bi odlazio na sastanke na temu ekonomije i valuta, ekonomske i monetarne unije. Vidio sam koliko je tadašnja situacija bila opasna i vidio sam koliko puta su neke države gubile dostojanstvo jer su morale e, preći na devalvaciju svoje valute. S puno gorčine prisustvovao sam teškim, očajničkim scenama. Oni koji su isto tako morali povećati vrijednost svoje valute i na taj način gubiti tržišta i drugih koji su morali devalvirati i na taj način im je prijetila spirala inflacije. A Europska monetarna unija ostala je zapravo sada e, postala jako bitna da smo ostali u prethodnoj situaciji imali bismo interne monetarne ratove u Europi, Francuska protiv Njemačke, e, Engleska protiv Italije i tako dalje. A sada imamo monetarni sustav koji nas štiti. Euro štiti Europu. A Grčka, Grčka, gospodine predsjedniče, nije htjela otići iz monetarne zone. A, a što je s Velikom Britanijom? Ja branim jedinstveno tržište, jedinstvenu valutu jer ona štiti Europu, njezine građane i njezinu gospodarstvu. Gospodine predsjedniče, da nismo učinili ono što smo učinili u proteklim desetljećima, da nismo Europe napravili kontinent mira, da nismo pomirili europsku povijest i eh, zemljopis, da nismo stvorili zajedničku valutu i da nismo stvorili najveće unutarnje tržište na svijetu, pa u kakvoj bismo situaciji bili danas? U kakvoj bismo se situaciji nalazili danas? Bili bismo zapravo razoružani, oslabljeni i ne bismo imali instrumente da ostvarimo ono što su željeli naši preci. I naš e, e, kontinent je takav da sada svi mogu tamo živjeti u miru. Gospodine Jukene, pričekajte jedan trenutak. Razumijemo vas čak i ako ne vičete, može samo da malo stišete glas. E, nije primjereno stalno prekidati govornika u ovom obliku, izvolite. Gospodine predsjedniče, ne želim da Europa bude na marginama povijesti. Ne želim da Europa promatra kako drugi rade i napreduju. Želim da Europa bude u središtu terena koja igra u napadu, koja štiti svoje građane i koji predstavlja model za druge. Kako bismo to ostvarili, moramo se nadahnuti načelima i uvjerenjima velikih europljanja koji su bili tu dok nas još nije bilo. Dopustite mi da odam poštu Žaku Deloru, velikom predsjedniku Europske komisije. Ne može biti Delor bilo tko i tek tako. Delor je moj prijatelj i njegovo me dijelo nadahnjuje svakog dana. Želim također odati poštu Françoisu Mitteranu koji je rekao da nacionalizam vodi ratu. Mitteran je imao pravo. Želim također odati poštu Helmutu Kolu. U mom životnom vijeku on je bio najveći evropljanin kojeg sam imao priliku upoznati. Pa, postupimo kao što su postupali oni. Bili su strpljivi, hrabri i odlučni. Imajmo istu hrabrost, istu odlučnost, isto strpljenje. Imati strpljenje, hrabrost i odlučnost je ono što je potrebno kada želimo poći na dugi put i ostvariti velike ambicije. Moramo učiniti puno toga zajedno za Europu, za njezine građane i za svijet. Hvala svima na pozornosti. Hvala lijepa gospodine Juncker. Predajem sada riječ predsjednicima i zastupnicima kluba zastupnika, te isto tako predsjednicima nezavisnih članova, kao prvo gospodin Manfred Weber u ime Europske pučke stranke. Gospodine predsjedniče, dragi jean Juncker, danas je dobar dan za Europu. Europa i europske institucije su proteklih nekoliko tjedana pokazale da mogu potpuno se djelovati. Građani su pri europskim izborima se opredijelili za više Europe, za više reformi, za demokraciju i gospodarski rast. U Europskom parlamentu unutač socijalnih posljedica velike gospodarske i financijske krize stvaramo temelj za budućnost. U Europi smo s tim izborama ostvarili demokratski napredak. Ovo je povijesni dan. Po prvi put su europski braći mogli sudjelovati putem europskih izbora u imenovanju kandidata za predsjednike Europske komisije. To je dobar početak, no nije kraj. Ovo načelo špicen kandidata se može smatrati dobrim ili lošim, ali u jednom bi svi demokrati se trebali slagati. U načelu je bolje reći biračima prije izbora kamo se želi ići, s kojim osobama, nego to reći nakon izbora. Mi smo se malo približili tom načelu, to je dobro i to nitko neće moći vratiti na staro. Danas je dobar dan za Europu i kao e, predstavnik kluba zastupnika mogu reći da je to i dobar e, dan za moj klub zastupnika i za moju stranku. Ovdje danas glasujemo o jednom kandidatu iz redova europskih pučana. Mogu podsjetiti na to da su sve programske zemlje, Grčka, Španjolska, e, Portugal, da, da su u svima na vladi pučani. Radilo se o velikim reformama, o povišenju poreza, o smanjenju socijalnih e, prava. Morali su objasniti mnoge neugodne reforme građanima. Mnogo smo od njih zatražili, ali s druge strane su vlade iz Pučana u Njemačkoj, Finskoj, Luksemburgu morali ukazati građanima na potrebitost e, za programima pomoći. U izbornoj kampanji su mnogi napadali ove teške odluke koje su donesene u proteklih nekoliko godina. Mi, Europska pučka stranka i Jean-Claude Juncker, mi smo branili te odluke i vrbovali smo kod naših građana za to da uvide potrebitost tih e, mjera. I unatoč tome sada Europska pučka stranka ponovno najjača politička struja u Europskom parlamentu. Jean-Claude Juncker je pobjedio na izborima i on je dobar čovjek koji pristiže u pravo vrijeme. Jean-Claude Juncker je kandidat europskih pučana, da, no on se danas zalaže za podršku cijelog Europskog parlamenta. Mi znamo da je jedan od načela demokracije i spremnost na kompromis i konstruktivni doprinosi drugih političkih obitelji se moraju uzeti u obzir. Jean-Claude Juncker je izabran na temelju svog eh, izbornog programa, no on se zalaže za konsenzus u ovom Europskom parlamentu i pritom ima i podršku svoje vlastite političke obitelji europskih pučana. Mnogo smo govorili o reformama, o promjenama, o preokretima. Mislim da su zadaće jasno naznačene. Za europski pučane su sljedeće četiri točke najbitnije. Potrebno nam je gospodarski rast, Europa mora postati konkurentnija, potrebna je reindustrializacija našeg kontinenta. Kao drugo, moramo kročiti dalje putem prema uniji stabilnosti, prema smanjenju duga jer dug uništava budućnost. Kao treće treba nam više poštovanje prema nacionalnim razinama, prije svega prema našim kolegima u nacionalnim parlamentima. I kao četvrto, Europa sada nakon godina krize mora ponovno pogledati izvan svojih granica kada se radi o politi politici izbjeglica ili o izraživanju solidarnosti sa građanima Ukrajini. To su te četiri točke koje su bitne za europske pučane, ali ne želim iskoristiti ovo vrijeme da bi detaljno o tome raspravio, zato ćemo idućih pet godina imati dovoljno vremena. Ja bih danas htio iskoristiti ovaj moj govor kako bih se na dvije važne točke vezano uz kulturu i uz naše ophođenje s Europom. Kao prvo želim se referirati na, jednu, na jedno razmišljanje jean Junckera, to želim naglasiti. Naime, kada govorimo o promjenama moramo biti svjesni da reforme i promjene za mnoge naše građane predstavljaju više opasnosti, da se boje kada mi govorimo o promjenama. I stoga je bitno zadobiti ljude e, za taj program promjene za naš kontinent. Meni je pritom važno, a mislim da toga trebamo biti svjesni, da živimo danas u razdoblju gdje se paralelno odvijaju velike, dalekosežne promjene. Prije sto godina je industrializacija bila vrlo impresivni e, razvoj koja je dovela do gubitnike i pobjednike i koja je jako promijenila naš svijet. Danas živimo u jednom razdoblju gdje se paralelno odvijaju temeljne promjene kao nikad prije. Kada pomislimo samo na demografiju, danas je 15% europskih građana stariji od 65 godina za nekoliko desetljeća će ih biti 25%. To znači više umirovljenika, manje snage za inovaciju. To će promijeniti naš kontinent. Sjetimo se globalizacije. Drage dame i gospodo, dobrobit se dijeli u ovom svijetu na vrlo veliki način. Za 26 godina vjerojatno prema ovim podacima koje imamo u konkurentnosti, niti jedna država članica Europske unije više neće biti dio G7. Sjetite se digitalizacije, sjetite se klimatskih promjena, sjetite se kako kupujemo, sve se to mijenja putem digitalizacije. Mi vidimo prednosti, no budemo iskreni, možemo li se nositi sa nedostacima. Niz temeljnih promjena se odvija istovremeno i mislim da je bitno da to objasnimo ljudima, da im to kažemo zato što je to preduvjet za to da oni budu otvoreni za reforme i za promjene. Reforme su potrebne kako bismo mogli održati naš životni stil, kako bismo njegovali naše vrijednosti, kako bismo penjeli sljedećim naraštajima ono što je specifično za, Europsku, za Europu. Isto tako moramo jasno reći da onaj tko se drži ustanovljenih struktura koji nije spreman na promjenu, on će biti gubitnik. To pokazuje i naš današnji pogled na Europu. Tamo gdje su hrabri političari proveli reforme, tamo građani danas žive bolje i tamo imaju perspektivu za budućnost. Prije svega to možemo naučiti na ovim nedavnim primjerima na istoku Europe. Od prekida e, autoritativnih sustava se je u istočnoeuropskim zemljama odvijalo mnogo toga. Vi bolje od nas sa zapada i sa juga Europe znate da ostati na mjestu znači zaostajanje. I stoga ja vrbujem za to razumijevanje da je otvorenost prema reformama ono što čini budućnost. Trebamo ljude ohrabriti, trebamo im učiniti promjene privlačnim. Dame i gospodo, jedna druga temeljna misao što se tiče reformi. Europu treba pragmatično ustanoviti. To je ono što se sada svugdje traži. Europa je postala i više tehnička. E, Europu građani vide kao jednu hladnu mašinu. A ja ne želim biti samo pragmatičan. Ja u idućih nekoliko godina želim moći imati ideje o Europi. Želim imati priliku veseliti se našoj Europi. Želim imati udjela u oblikovanju budućnosti Europske unije. Što mislim time? Kada sam se u mladosti počeo zanimati za politiku, onda sam mnogo čitao o europskoj ideji od e, oca, očeva utemeljitelja Europske unije i na temelju ruina iz drugog svjetskog rata su neki tada rekli da žele stvoriti kontinent mira. Žele stvoriti kontinent gdje će ljudi imati suživot, gdje ćemo se boriti protiv totalitarizma, gdje ćemo se vratiti našim povijesnim korijenima. Ili pak e, želim imati kontinent bez e, graničnih provjera, želim imati zajedničko tržište, ujedinjeni u različitosti, sve to na temelju ruševina iz Jugoslavskog rata. Čitav naraštaj političara s ljevice i s desnice su tada sanjali jedan san o nečemu nezamislivom. Danas bismo možda rekli da su to bili iluzionisti. No, oni su učinili moguće, ono što je bilo nemoguće, oni su pobjedili. A danas, dame i gospodo, danas imamo pakt o stabilnosti, MIFID, paket od šestero mjera i tako dalje, tako dalje. Sve to je bitno, ali je li to dovoljno? Europa ima toliko toga što nam može ponuditi. Velika Britanija je, na primjer, izvor parlamentarne ideje. Ona je zaslužna za to što mi svi imamo danas tu parlamentarnu tradiciju. Mi smo danas zbog toga ponosni. Ili Francuska. Jučer eh, su slavili nacionalni praznik sa idejom ravnopravnosti, eh, bratstva i ujedinjenosti su inspirirali bitna načela, na primjer ravnopravnost spolova. Francuska je to pružila cijelom kontinentu, a mi smo danas ponosni na povelju o temeljnim vrijednostima, pravima koje, koje je naš sastavni dio. Zatim podjela između crkve i države, to je danas naše, naše nasljedstvo. Grčka je također dala svoj doprinos i bez toga bi bilo nezamislivo danas u Europi, a Španjolska i Portugal su otkrili svijet. Svaka država ima svoja povijesna iskustva, a mi smo u okviru Europske unije mnogo toga ostvarili. Ta postignuća su danas naša zajednička europska stečevina. Mi europljani smo to ostvarili. Svaki sa svojim doprinosom, svaki ovisan jedan o drugome. Dragi kolegi i kolegice, moja ideja Europe se upravo temelji na tome. Globalno gledano, je podjela države i religije, ravnopravnost spolova, nešto što znamo da nije samo po sebi razumljivo i kada se države nalaze u okviru G20 i kada raspravljaju o trgovini. Tko je onaj koji diže ruku i kaže da, želimo trgovinu, ali želimo pritom zabraniti e, rad djece. Je li to čini Kina ili to čini, čini Brazil? Ne, to činimo mi evropljani. Tko se javlja kada se postavlja pitanje da se moramo boriti protiv klimatskih promjena? Čini li to Sjedinjene američke države, čini li to Kina? Ne, to moramo mi učiniti. Tko pri tim sastancima na vrhu podsjeća na to da se sukobi trebaju riješiti prvo na miran način? Čini li to Rusija? Čini li, to Sjedinjene američke države? Ne, to je nešto što činimo mi europljani. To je moja želja za današnji naraštaj. Europa koja je ponosna na svoja povijesna e, postignuća, koja djeluje, koja je svjesna svoje uloge u svijetu, koja utjelovljuje tu, to povjerenje i koja nosi svoje ideje izvan granica. Moramo učiniti europskim građanima privlačim ideju da su građani Europske unije, da su ukorijenjeni u uh, toj kulturi, u vlastitoj državi, ali da imaju i svijest da mogu doprinijeti kao europljani nešto što se tiče razvoja cijelog svijeta. Europa ne smije zaboraviti svoju zadaću, ovaj ovom svijetu je potreban europski doprinos. I zatim, još zaključno, kolege i kolegice, Imamo li osim svih tih sadržaja još i nešto? Imamo pejsaže, imamo Toskanu, imamo Europu sa ponosnim gradovima, Rim, pešta. Svi nas posjećuju, svi dolaze u naše muzeje, svi izvode naša umjetnička dijela i to je jedno bogatstvo koje je u Europi toliko gusto naseljeno kao nigdje drugdje. Europa je živahna, a ja kao Bavarac, kao Njemac, kao Europljanin se vrlo dobro osjećam na ovom kontinentu. Ja sam vrlo rado Europljanin i mislim da je bitno penjeti našim građanima i tu, tu emocionalnu stranu. Kolege i kolegice, krenimo na posao. Kao prvo, dajmo danas Jean-Claude Junckeru jak mandat kako bi mogao u potpunosti ispuniti svoju zadaću. Mi, europski pučani, želimo zajedno s njim učiniti manjim ono što, sve ono što zabinjuje europske građane. Želimo da Europska unija obavlja svoj posao, da ostvaruje jednostavno rezultate i želimo da osim te pragmatične svakodnevice imamo i ideje kao što su ih to imali i naši očevi utemeljitelji. Ideju o ujedinjenoj Europi u svojoj različitosti, ponosna na svoje porijeklo, ponosna na svoje nacije, ali isto tako zahvalna što može, mogu biti europljani. Hvala vam. Hvala vam gospodine Webere. U ime socijalista demokrata predajem riječ zastupniku Gianni Piteli. Hvala predsjedniče. Predsjedniče Juncker, kolegice i kolege. Za početak, dopustite mi da govorim o regiji koja se ne nalazi u Europskoj uniji, međutim koja je ovih dana bila jako europska. Želim govoriti o Gazi. U Gazi se vodi i rat. Po ko zna koji put i gdje na tisuće civilnih žrtava pada. Moramo stati na kraj tom ratu. Nisko ne smije pred tim zatvoriti oči ili odvratiti pogled od toga. Ali i u Siriji se vodi rat, nekoliko kilometara od Cipra, u Libiji, koja je južno od Italije, u Gazi, ali isto tako i u Ukrajini, koja je u središtu Europe. Eto, mislili smo da smo zauvijek stavili na kraj ratu. No, u Europi se ponovno javljaju stari demoni. To nas posjeća i na Srebrenicu, obljetnicu koje obilježavamo ovih dana. Rat nam je ovdje da nas posjeti i na onaj duboki značaj o kojem je upravo govorio kolega Weber. Dakle, duboki smisao razloga postojanja Europsku uniju. Da, Europa je i ekonomska i monetarna unija i bankovna unija, ali ona je mnogo više od toga. To je projekt mira i solidarnosti. I prva stvar u ovom novom parlamentarnom sazivu mora biti da nametnemo prekid vatre i plan humanitarne pomoći za gazu. Europa neće biti svoja, ne bude li ponovno pronašla poruku mira zbog koje je rođena. I stoga moje prve misli jesu na, uz one tisuće žrtava u ratu u Gazi. Gospodine predsjedniče, prije pet godina na ovom se mjestu nalazio Jose Manuel Barozu. Kriza je bila počela nekoliko mjeseci ranije i mnogi su najavljivali njezin kraj. Vi ste to vrlo otvoreno i pošteno rekli. Pet godina kasnije kriza i dalje postoji. Europa je ušla u duboku stagnaciju. Postoji rizik od deflacije. Povećala se nezaposlenost i siromaštvo. Čitav jedan naraštaj izgubio je povjerenje u budućnost. Predsjedniče Juncker, vi često govorite, vi ste vrlo kulturan čovjek i stoga vrlo često govorite o povijesti našeg europskog kontinenta. I ja vjerujem da je povijest važna i mislim da moramo učiti iz grešaka proteklih godina, iz grešaka koji su i urodili ovom krizom. Prva je kriza vrlo stara, kriza iz 1929. godine i to je teška štednja. Trebalo je povećati ponudu i kako smo to učinili trebali smo napraviti nova ulaganja koji su elementi rasta. Morali smo treba reorganizirati naše sustave socijalne proizvodnje, a umjesto toga iz računovodstvenih razloga skresali su se ulaganja i smanjila su se socijalna izdajanja i na taj način smanjio se potencijal rasta našeg gospodarstva. Nitko ne želi povećati na nesrazmjeran način socijalna izdvajanja, ali treba se naći prava ravnoteža između sanacije javnih e, državnih računa i davanja iz, socijalnih izdvajanja. Stalno govorimo o tim javnim e, dugovima i računima, ali gdje je red kad mladi čovjek ne može naći posao? Je li važno da imamo knjigovodstvenu urednost ili da društvo bude uređeno, da naši životi budu uređeni? velika pouka ove krize jest kao što ste rekli u vašem izlaganju da sva prava pa čak i prava knjigovodstva i računovodstva moraju biti na usluzi života naših građana. Druga pouka je da smo mi u Europi međusobno ovisni. Naša društva i naša gospodarstva su povezani u dva smjera i situacije s našeg tržišta prebacuju se na druga tržišta, a imigranti koji danas dolaze u Lampeduzu bit će vjerojatno budući marginalci koji će živjeti u našim glavnim gradovima, u Madridu, u Parizu, u Londonu, u Rimu. To je stvarno, zato je potrebna solidarnost, potrebno je mnogo toga dijeliti. Treća pouka jest da nam treba više demokracije. Ako smo već toliko uvučeni u tu krizu, jest predsjedniče Juncker moramo to priznati. To je i zato što na desetke sastanaka na vrhu koji su bili vladini... su se završili na sa, zaključcima koji su bili konfuzni i nejasni. U Europi treba više demokracije. Predsjedniče Juncker, ako to danas podržavamo, ako danas podržavamo vas, je zato što mislimo da ste vi iz toga izvukli lekciju da nam je potrebno više demokracije. Danas ste ovdje pred nama i zato što je posljednjih tjedana u Europi došlo do male revolucije. Po prvi puta od kada postoji Europska unija, predsjednik komisije bira se na osnovu onoga kako su glasali naši sugrađani. To je važno za demokraciju i to je korak koji se više ne može povući. Da nije bilo velikog inzistiranja ovog parlamenta, vi gospodine Juncker vjerojatno ne biste bi mogli postati predsjednik Europske komisije. A danas kada vam budemo izglasali povjerenje nećemo vam dati Bjanko Ček. Nama su se svidjele reference u vašem izlaganju kada ste govorili o socijalnim pitanjima i socijalna tržišna ekonomija jest dio kulture socijalista, demokrata i naprednih u Europskom parlamentu. Vi znamo vrlo dobro da vi niste socijalist. Iako u životu nikada ne treba reći nikada. Ne mislimo da ćete vi to postati. Ali vaša je stranka dobila najveći glasova i stoga je ispravno da vi postanete predsjednik komisije. U sljedećim mjeseci mi ćemo provjeravati program vas i vaših povjerenika u sastavu buduće Europske komisije. I tu nećemo praviti kompromise. Na taj način će Europska komisija imati veću vjerodostojnost, a parlament koji će provjeravati njezin rad, to neće raditi formalno, već će to imati istinsku demokratsku vrijednost. Prije nekoliko dana mi smo pregovarali i iznijeli smo vam naše prioritete tako ispravno postupiti. Tražili smo više ulaganja za gospodarski rast, za Europu koja će biti više socijalna. Moramo obratiti pažnju na imigraciju. Na imigraciju. I vi ste nam jutros dali odgovore bilo napismeno, bilo u jutrošnjem izlaganju, dali ste nam odgovore koje su nas uvjerili u to da ćete postupiti ispravno dali ste nam i konkretne statističke podatke i dali ste nam rokove 300 milijardi za plan za ulaganje koje će stvoriti rast i nova radna mjesta i govorili ste o tome da ćete s tim započeti u veljači 2015. godine. Govorili ste o industrijskoj politici. Mnogi su smatrali da se to ne smije spominjati i tražite da do 2020. godine europska industrijska politika ima udio od 20% u europskom BDP-u. Također, govorili ste o direktivi o e, izaslanim radnicima, govorili ste o tome da svi moraju imati iste e, osobne dohodke, govorili ste o socijalnom dumpingu i govorili ste o tome da ćete dati podršku porezu na financijske transakcije. Govorili ste o trojki i govorili ste o sati Grčke i drugih zemalja koji primaju financijsku pomoć. E, govorili ste o nacionalnim programima reforme i govorili ste o našoj borbi za usvajanje direktive protiv diskriminacija. Dakle, u vašem programu ima i mnogo drugo za što se mi zaista nalažemo. A to je da sve više mladih može biti u programu jamstva za mlade. Mi smo dakle ponosni na mnogo od ovoga što sam spomenuo. I zato spodržavamo. Ipak ima i područja gdje smo željeli više. Mi nama je drago da ćete vjerojatno imenovati socijalistu na povjerenika za ekonomska i financijska pitanja, ali to nije dovoljno. Mi smatramo da one zemlje koje provode ambiciozne reforme i koje investiraju u istraživanje i razvoj ne smiju biti podvrgnute preteškim pravilima. Trebaju se poštivati pravila, ali oni moraju biti u svrhu gospodarstva i rasta. Također e, želimo ispravne rodinne dopuste zato što želimo da naši građani imaju vremena i za obiteljski život. Želimo da naš model razvoja bude održiv. On mora biti primjer za cijelu planetu. Isto tako želimo da se više govori o ljudskom kapitalu. To je stvarno bogatstvo našeg svijeta. Nemamo pravo na grešku. Ako prevlada konzervatizam i ako sve bude inertno, onda nećemo uspjeti. To će biti onda Europa koja će propadati, ali umjesto toga možemo se ujediniti, ujediniti naše snage i staviti Europu u službu poruke povjerenja unije za mir iz kojeg je Europa nastala. Imamo različite povijesti i različite e, ta viđenja, ali trebamo ih ujediniti. Daćemo vam naše povjerenje, mi ćemo paziti da ostvarite ono što ste obećali. Želim vam sve najbolje, predsjedniče Juncker. Hvala vam gospodine Pitela. U ime klub zastupnika ECR-a riječ ima gospodin Kamal. <clears throat> Mr. Juncker. Gospodine Juncker, do velikih promjena ne dolazi zasebno. E, moramo imati vodstvo. Vodstvo koje nas vodi unaprijed, a ne unatrag. Vodstvo koje prepoznaje e, izazove s kojima ćemo se suočiti 50. godina ovog stoljeća, ne prošlog. Vodstvo koje prepoznaje ono što brine građane i koji shvaća da, trebamo, da ne trebamo više centralizacije, trebamo otvoriti tržišta, decentralizirati moć. I ako to vi hoćete, mi ćemo vas podržati, ali ako vi imate onaj stari plan rada koji nas vodi unatrag, natrag, mi ćemo tražiti konstruktivne nove alternative. Mnogi od nas eh, hoće od vas da vi razjasnite svoje stavove. Govorilo se o eh, porodiljnim naknadama, odnosno o porodiljnom dopustu i o različitim drugim temama i vi izgleda jednim klubovima kažete jedno, a drugima kažete drugo. I mi hoćemo od vas da nam vi kažete u što vi zapravo vjerujete, koja su vaše uvjerenja. U stvarnosti mi znamo da to zapravo uopće ništa ne znači jer je dogovor postignut. Podijeljeni su, ratni pljen je podijeljen i ono što je trebalo dovesti do toga da više nikad se odluke ne donose po kularima je dovelo do najvećeg takvog dogovora. Vi ćete vjerojatno postati sljedeći predsjednik komisije i mi vam želimo uspjeh u radu, ali članovi mog kluba neće za vas glasovati iz dva razloga. Kao prvo, mi ne podržavamo taj proces koji je doveo do toga. Mislimo da vi nemate mandat koji vam je dala e, cijela Europska unija, svih 28 država članica. I kao drugo, članovi mog kluba nisu uvjereni da ste vi pravi čovjek koji će povesti Europu u reformu. ja se nadam da ćete nas tokom sljedeće dvije godine e, da će se pokazati da smo bili u krivu. Ali mi bismo htjeli da Europska komisija da bude to prvi saziv koji će biti, e, koji će nas povesti u novu eru. A za to mi trebamo vodstvo koje će reformirati proračun koji će se odmaknuti od te zamisli da e, samo veliki proračun je bolji proračun. Mi moramo imati drugačiji proračun, proračun koji će omogućiti ulaganja u istraživanje, inovacije, infrastrukturu i neka naša djeca zbog toga imaju bolje gospodarstvo, a ne da naslijede dugove iz prošlosti. Umjesto da se usredotočimo na to kako da mi iz naših resursa tražimo novce, raspravljajmo o tome kako možemo bolje utrošiti novce poreznih obveznika. Zbog toga bismo mi htjeli da povjerenik, odnosno predsjednik komisije, imenuje povjerenika koji će se baviti upravo kontrolom toga i moram reći da nakon osam godina što imamo direktivu o jedinstvenom tržištu usluga još uvijek to nije zaživjelo. Zašto stalno čujemo od poduzetnika koji se žale na barijere, na zaprege? Zbog čega još uvijek nemamo jedinstveno tržište za sve? Pogledajmo tržište energetskih proizvoda i vidimo gdje postoje prepreke, gdje su stvari blokirane. Moramo potaknuti situaciju koja će omogućiti veću energetsku sigurnost, nove izvore energije i bolju umreženost kako više ne bismo ovisili o režimima na Bliskom istoku i u Rusiji i omogućili bolje cijene za naše potrošače. Moramo imati politiku koja će biti prilagođena novom dobu, otvorenija, transparentnija, moramo imati bolje sporazume tog tipa gospodarskog, trgovinske sa jakim gospodarstvima. Također moramo zaštititi naš pravni sustav, moramo dati podršku poduzetnicima u siromašnim zemljama kako bi oni mogli otvoriti nova radna mjesta i poboljšati prosperitet. Znači, ako govorite sa poslovnim subjektima svih veličina i ako ih pitate zbog čega oni ne otvaraju nova radna mjesta, zbog čega oni ne stvaraju rast, Naravno, vodstvo, vođe su oni koji moraju odgovoriti na ta pitanja i također moraju e, riješiti probleme u eurozoni. Jer u Južnoj Europi smo se suočili sa velikim problemima na tom planu koji e, zatvaraju radna mjesta za mlade posebno. Kao rezultat svega toga e, se porezni obveznici plaćaju obveze banaka i država mora intervenirati trebamo vođe koji će e, voditi situaciju na planu imigracije. Naravno, imamo princip e, slobodnog e, kretanja za one radnike koji žele dati svoj doprinos gospodarstvima zemalja u koje se sele, ali također moramo zaštititi one zemlje članice koje otvaraju svoja vrata e, tim e, radnicima, ali također moramo zaštititi zemlje koje se suočavaju sa odljevom tih radnika. Gospodine Juncker, mi moramo stvoriti Europsku uniju koja će biti e, prikladna za stoljeće pred nama, za novo doba, ne za stoljeće iza nas. I moramo također umiriti bojazni i sumnje, dvojbe naših glasača i koji će e, ispuniti aspiracije i nade naših građana u budućnosti i e, članovi mog kluba ne mogu glasati za vas danas ali ako nam predstavite e, plan rada komisije koji će uvesti Europsku uniju u novo doba, onda ćemo s vama u budućnosti biti spremni surađivati. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kamilu, U ime kluba zastupnika ALDE riječ ima zastupnik Lehovštad. Da, mislim da možemo reći da je ovo povijesni dan ne zbog e, retorike koju smo čuli danas ujutro i govorancija, nego mislim da sada biramo predsjednika komisije, ne kao što je dosad bio slučaj uglavnom samo tako da štambiljamo već ono što je odlučilo vijeće nego ovoga puta su birači eh, ti koji eh, imaju zadnju riječ i mislim da evo recimo otvoreno da je eh, nekim zastupnicima u ovom parlamentu to teško prihvatiti, ali ako podržimo gospodina Junckera i jednom za svagda uspostavljamo stvarnu demokraciju u Europi gdje birači odlučuju što se događa. Dragi kolege, nije slučajno da se to događa baš sada, jer je to rezultat jednog dugog rada i konvencije koje smo uspostavili dvije i prve i također rezultat upornosti cijelog niza zastupnika ovog doma i barem onih e, europljana e, Andrew Duff i Elmer Brock. Andrew nije više s nama, a Elmer će uvijek biti s nama, barem se meni tako čini, no moram vam reći da on nije sada tu, obično sjedi tamo na sjedelo broj 263, ali oni se još uvijek e, međusobno e, bore oko toga tko je izmislio e, upravo to i unio to u konvenciju, dakle da Europski parlament bira predsjednika komisije. Dakle, moja prva poruka danas, Jean-Claude, moram ti reći, to nije poruka tebi. Moja poruka je upućena onim zastupnicima uglavnom u ovim velikim klubovima koji e, imaju namjeru da glasaju protiv tebe i hoću tim ljudima e, reći dakle u tim velikim klubovima možda u drugim klubovima hoću im reći da oni na taj način e, staju na stranu anti-europljana i također su iznevjerili svoje glasače. Glasači, njihovi glasači su rekli mi želimo da vi date svoj glas gospodinu Junkeru i to treba ispuniti. Ironija s kojom, koju vidimo danas je da mi zapravo danas vidimo situaciju gdje antieuropljani gospodin Kamal bi više htjeli da se e, situacija rješava po kuloarima. Gospodin Cameron je jako sklon tome. Dakle, glasanje za vas danas e, dajemo to pozitivno zeleno svjetlo zato što vidimo da ste vi također e, prihvatili naše prijedloge, glavni prijedloge da moramo e, se jednom za svakda riješiti tog izbora znači s jedne strane štednja, s druge strane rast, jer tu nema zapravo opozicije. Svi znaju da trebamo jedno i drugo. Nakon pet godina nadam se da ćete vi voditi komisiju koja će se zalagati za jedno i za drugo, dakle za fiskalnu disciplinu s jedne strane i za rast e, mjere za poticanje rasta na druge strane. Svi znamo da bez poštivanja pakta o stabilnosti, a s druge strane i bez fiskalne stabilnosti, nema mogućnosti za ostvarenje rasta srednjeročno gledano. I mi također znamo da ako želimo ostvariti rast, moramo otići korak dalje od fiskalne discipline i moramo e, imati te mjere za rast kako ste nam vi predložili u svom programu. Drugi razlog, e, gospodine Juncker, zašto e, smo mi zadovoljni vašim programom i zašto ću vam dati svoju podršku je da vi ste rekli cijeli niz važnih stvari vezano za e, migraciju, legalna migracija, konačno se o tome govori i u Europskoj uniji je to bila zabranjena tema i također govorite o vrijednostima i da vi ćete komisiji dati specifične odgovornosti na planu vladavine prava. Tako, međutim, jedna stvar moram reći a to je taj diverzitet e, ustavnih poredaka, kulture, ali neovisno o tome, temeljna prava su temeljna prava. Ako se radi o temeljnim vrijednostima i pravima, svi ih moraju e, poštivati neovisno o tradicijama iz kojih dolaze u Europi. I treća stvar, treća stvar za koju ste se obavezali, to je veoma važna za nas, je činjenica da ćete ste se Eh, obvezali da ćete imati eh, ravnotežu eh, rodova, odnosno spolova u komisiji. Nadam se da ćete to uspjeti izvesti. Konačno, tri stvari vas želim pitati, gospodine Juncker. Dakle, kao prvo, i sami ste rekli da što se tiče svih tih međuvladinih dogovora, to nije bio dobar način. Znači e, trebate e, vratiti moć zajednici. I nemojte biti kao vaš predstavnik, koristite svoje pravo e, da predlažete inicijative, nemojte se pod potucati pod Londona do Rima, do Berlina i tek onda dati svoju inicijativu. Učinite to onda kada komisija je spremna to učiniti zato što je, ima dovoljno hrabrosti, a ne zato što je Europski, Europsko vijeće to odlučilo. Nemojte slušati samo Europsko vijeće, slušajte i što vam kaže Europski parlament jer mi smo ravnopravni kao institucija. I na kraju ponovno stvorite tu viziju za Europu. To zaista morate učiniti. E, to se osjeća. Vidi se da su ljudi izgubljeni u Europi zbog toga što ta vizija više ne postoji. Znači stvorite e, viziju snažnije integracije u Europi. Jer e, kažete ljudima da samo na taj način možemo izaći iz krize kao što smo učinili to 80. godina. I ako to učinite mi ćemo biti uz vas cijelim putem svih 68 članova našeg kluba. Hvala. Hvala vam, gospodine Verhofstadt, u ime Ujedinjene ljevice. Riječ ima zastupnica Cimer, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine Juncker. Nerado proturječim ljudima, to je moja osobina, nova ova sveukupna euforija da se danas radi o povijesnom danu, bih htjela ipak eh, malo ograničiti zato što jednostavno ne vjerujem u sve to. Mislim da je to bio ko, važan korak da kažemo da da, da preko izbora za Europski parlament se isto tako vrši utjecaja na to tko će u buduće voditi Europsku komisiju, no ja kažem ne ako se već sada time sugerira da je to sada, da se radi o velikoj pobjedi demokracije. Mi smo na početku mi smo na početku, a prije svega smo sada na početku zato što će sa tim prvim malim korakom e, da s njim se vidi da se jako malo dogodilo protiv nekoliko tjedana kako bi se doista moglo vršiti utjecaj na demokratski razvoj na razini Europske unije. Rečeno je da je došlo do pobjede, a istodobno se demokracija svodi na dodjele mjesta, na odnose moći između institucija, na nadmoć velikih koalicija. S mog gledišta to dovodi do poraza demokracije, onome što je, o čemu govorio Habermas. Rečeno je da se ne radi o tome da se fasada uruši, već da se iz temelja izgradi demokracija. I tu moramo pobliže pogledati ishode europskih izbora. Nije istina da su konzervativci pobjedili izbore. Više od 3,5 eh, puta više ljudi su se odlučili za one koji nisu konzervativci. I tu govorim doista samo onima koji su ili odlučili ne izaći na izbore ili su smatrali da je zbog razvoja Europske unije proteklih nekoliko godina i zbog toga kako je to utjecalo na njihov vlastiti život su odlučili da neće poticati nikakvu danju budućnost Europske unije, već da se žele vratiti nacionalnom pitanju, nacionalnom rješenju, što je po mom mišljenju vrlo opasno i blokira demokraciju. Svi mi, a to je prava istina, smo izgubili te izbore i to i oni koji misle i smataju da Europska unija treba biti unija demokracije, socijalne pravde i solidarnosti, da bi Europska unija trebala biti stvarni pokretač mira, da bi Europska unija trebala imati drugačiju ulogu, prije svega što se tiče vanjske politike, da sve ono što se nekoć e, formuliralo kao ideal, kao ideja, da to doista i zaživi, da se ljudi identificiraju s Europskom unijom i da se prestanu od nje udaljavati. No ono što se dogodilo nakon 25. svibnja je upravo suprotno tome i stoga vas upozoravam na preveliku euforiju. Imamo mnogo posla, prije svega kao demokrati, e, kako bismo se pobinuli da Europska unija predstavlja jednu viziju budućnosti za sve naše građane. Poruka koja je prenesena proteklih nekoliko dana, mjeseci i godina našim biračama je bila da ne postoji alternativa. Ne postoji alternativa politiki, politici e, radikalnog tržišta, uništavanje izrađenih socijalnih modela u Europi, privatizacija javnih usluga, liberalizacija i deregulacija socijalnih sustava i ekoloških standarda da se sve pod, stavi pod interese e, velikih igrača na međunarodnom tržištu. To je bilo i ono što je bivša engleska premijerka mislila kada je rekla da ne postoji alternativa. A oni koji se vode drugim idejama, baš oni su bili blokirani i sve više su se povlačili. To je veliki izazov pred kojim sada stojimo a i vi, gospodine Junkere, ste izloženi tom izazovu, jer mi smatramo da bi se ishodi europskih izbora doista trebali intenzivno iskoristiti, da biste vi trebali iskoristiti te rezultate kako biste vidjeli za što se zalažete u okviru Europske komisije. I to je očito i slika koja nam se sada prikazuje. Da se nastavi onako kako što se u prošlosti nastavilo, to nije moguće. Mi Očekujem od vas jasne odgovore što se tiče promijenjene uloge Europske komisije u okviru trojke. Nećemo se zadovoljiti time što kažete da bi trojka trebala postati demokratski instrument. Što to znači? Ne može to biti niti samo sudjelovanje parlamenta, ne može se niti raditi samo o tome da trojka i dalje nastavlja e, politiku e, koja s kojom zadire u sam e, ustavne odredbe programskih zemalja. To nema nikakve veze sa stvarnošću, sa demokracijom, kada se uništavaju životi naših građana. To nema veze sa demokracijom. Dakle, kako želite to popraviti? Što bi se trebalo uspostaviti umjesto toga? Ne, nije dovoljno niti reći da bi se Međunarodni monetarni fond trebao udaljati iz trojke. Kako je vaše viđenje uloge Europske komisije u okviru trojke što se tiče procjene duga, smanjenje e, duga, oprosta duga? Kako se želite s time obračunati? Ja sam vrlo otvorena prema vama. Vi ste mnogo govorili o tome da želite staviti veći naglasak na socijalna pitanja. To je nešto što rado čujemo, no to smo često čuli u proteklih nekoliko godina, uvijek iznova. Mi želimo konkretno znati kako vi to mislite ostvariti. Govorite o minimalnim plaćama u državama članicama, mi to smatramo važnim ali radi li se pritom o minimalnoj plaći koje, e, s kojom se možemo boriti protiv siromaštva? Radi, li se o tome da bi ta plaća mogla ukloniti siromaštvo? To je ono odlučujuće. I prije nego što pređem na zaključnu očenicu, još jedna primjedba. Bili ste kod nas u našem klubu zastupnika, vi ste odlučili odgovoriti ili ne odgovoriti na naša pitanja, no ono što je uvijek iznova bilo naglašeno je da mi od vas kao predsjednika Europske komisije očekujemo da ćete kod velikih konkretnih problema unutar Europske unije biti mnogo aktivniji. Tu prije svega mislim na situaciju na Cipru. Tko će, ako ne vi, početi razgovarati sa Turskom, gospođo Cimer, molim vas da završite. I to isto tako očekujem i kad se radi o Ukrajini, o Rusiji. E, govori se o tome da nećete dopustiti e, ugnjetavanje od Rusije, tu vas mi podržavamo to jest da nećete se da nećete se negativno izražavati o Rusiji. Vi danas, gospodine Juncker, nećete dobiti našu podršku, no mi ćemo ono što vi radite svakodnevno procjenjivati i tamo gdje, ste, gdje se borite za poboljšanje životnih uvjeta, građana, tu ćemo vas podržavati. Gospođo Cimer, molim vas da završite. Klub zastupnika Zelenih ima riječ, zastupnik Hvala predsjedniče. Dragi kolege, 27 milijuna naših sugrađana, 6 e, milijuna, među njima su mladi ljudi, nemaju niti posla, niti povjerenja. Veliki broj naših sugrađana je na pragu socijalne isključenosti. 10% nas posjeduje, 60% svih bogatstava Europske unije, E, u tom slučaju naše društvo dovedeno je u pitanje. Evrops, e, klime u svijetu se mijenjaju i e, možemo očekivati veće zadopljenje. Ima 30% resursa koje je iskorišteno u posljednjih 30 godina. E, trećina životinskih i biljnih vrsta će vjerojatno nestati do 2050. godine. To znači da se u opasnost dovezi i postojanje nas samih. Kada je sve podređeno financijskim tržištima i ucjenama koje stalno čine velike financijske institucije koje su prevelike da bi propale, kada se na taj način izbjegavaju neka pravila, kada se naša sloboda i privatni e, život dovode u pitanje, onda je demokracija ta koja je dovedena u pitanje. Nemamo više puno vremena. Jean-Claude Juncker, hoćete li vi biti čovjek prave fiskalne unije? Jer moramo imati i održive prihode. Toliko milijardi godišnje se ne uplati poreza zbog pranja novca i izbjegavanja plaćanja poreza. Javne financije su dovedene u pitanje. Nema jedinstvene monetarne unije ako u okviru nje ne postoji solidarnost. Fiskalna solidarnost. Hoćete li vi biti čovjek socijalne unije, gospodine Jean-Claude Juncker? Da li ćemo ojačati socijalnu zaštitu počev od toga da će se uspostaviti u EU minimalni osobni dohodak. E, mnogi od vas govore o taksi e, takozvanom refitu i koja namjerava zapravo na taj način da smanji našu socijalnu zaštitu u okvi vezanu za taj sporazum s SAD-om. Dakle, hoćemo li imati pravu industrijsku politiku koja će imati pravu energetsku politiku gdje će se stvoriti stvarna europska mreža distribucije energije koja će biti boljitak za Europu. Hoćete li vi, gospodine Jean-Claude Juncker, biti čovjek Europe koja govori jednim glasom, a neće vas ismijavati zbog toga, recimo, Vladimir Putin? i e, hoćete li biti čovjek koji će se uspjeti izboriti za smirivanje situacije na Bliskom istoku? Hoćete li vi biti čovjek koji će stvoriti ne samo jake europske institucije, već i jaku Europu? Jer ono što danas dovode u pitanje naši građani, to je upravo to. I to zato što ne samo Europski parlament, već i nacionalni parlamenti ne sudjeluju dovoljno u svim pitanjima. Svi socijalni partneri trebaju sudjelovati kada se donose odluke koje se na njih odnose. I svaki građanin treba više u tome sudjelovati. Imamo Europsku građansku inicijativu, moramo imati participativnu demokraciju, a lobby se moraju posvetiti onome što je njihov zadatak, a to je da brane određene interese. Oni ne smiju pisati zakone. Nadam se da ćemo moći imati povjerenje u vas. Upoznao sam vas davno i e, s obzirom da vas poznajem, rado bih vam vjerovao, imao bih tendenciju vjerovati, ali tko vam danas podržava? Tri glavne političke obitelji koje vas podržavaju su one koje su u Europi već desetljećima na vlasti. Da su htjeli napraviti nešto drugačije, pa to bi već bili učinili. I jučer slušajući Marija Dragija na odboru za ekonomsku i monetarnu politiku, čuo sam samo da govori o strukturnim reformama, smanjiti porez, povećati fleksibilnost tržišta rada. Dakle, Mariju Dragiju, sve ono što se dogodilo 25. svibnja ne znači ništa. Moram reći da smo mi podijeljeni jer za velik broj među vama mehanizam koji vas je doveo danas dok jeste ovdje jest nešto što želi e, i uspostavljanje veće demokracije Europe. E, to je korak u pravom smjeru iz tog razloga neki među žele podržati. Isto je tako točno da značajan dio pripadnika našeg kluba zastupnika Mm, se zapravo pita treba li vam dati podršku i hoćete li vi zaista napraviti one radikalne promjene koje su potrebne Europi. Bilo kako bilo, gospodine Juncker, svaki puta kad vaša komisija bude predlagala ovom parlamentu ono što od Europe žele učiniti prostor demokracije gdje će svi biti ravnopravni i gdje će biti solidarnost, onda ćemo vas mi svaki puta podržati. Hvala lijepo gospodine Lambric. U ime kluba zastupnika EFDD-a riječ ima gospodin Faraž. Pa hvala i dobro jutro svima. Ako je ovo europska demokracija na dijelu, onda mislim da trebamo malo razmisliti više o tome, jer e, kažu nam zbog europskih e, izbora je sada tu kandidat gospodin Juncker, ali ja vam kažem da nitko u Velikoj Britaniji, odnosno Ujedinjenoj Kraljevini nije znao da on glasa za Junckera glasajući na E, europskim izborima i vaši birači u vašim zemljama nisu isto shvatili taj proces. Ime gospodina Junkera nije bilo na e, biračkom listiću. I cijela ta stvar je zapravo nameštaljka najgore vrste. Gospodin Šulc dobiva utješnu nagradu, on dobiva e, drugi mandat kao predsjednik parlamenta, to je ne bez presedana i to svi se prave da to poboljšava demokraciju, povećava demokraciju. Ali ja kažem, evo, znači, Europski parlament je zapravo odlučivao o tome da li gospodin Juncker treba ili ne biti kandidat za predsjednika komisije, ali to nije proces sa kojim se mi bavimo. Od nas traže da glasamo, a imamo jednog kandidata za koga možemo glasati. To je kao u stara dobra vremena Sovjetskog saveza. Demokracija bi trebala dati veću mogućnost uzbora, izbora, ne samo jednog, ali to je još i gore, situacija je još i gora jer radi se o tajnom glasovanju i da ste se trudili ne bi mogli izmisliti ništa bolje od toga. I sada glasači Europske unije neće znati kako smo mi glasali i vi kao predsjednik e, Europskog parlamenta ja vam kažem da mi ne bismo e, smjeli glasovati tajno nego da bismo trebali biti odgovorni za svoje postupke našim biračima, onima koji su nas poslali u ovaj parlament trebalo bi se glasati javno i to je zaista prava uvreda e, našim biračima da se od nas traže da glasamo tajno i e, nakon što su euroskeptici postigli tako veliki uspjeh e, ja bih pomislio da na osnovu toga bi netko trebao razmisliti o tome trebali možda nešto promijeniti. Gospodin Cameron je na sva usta pričao o tome kako se on zapravo protivi vašem vašem, vašoj kandidaturi, eh, ali za to vrijeme naravno on se bavi politikom u Velikoj Britaniji umjesto politikom ovdje. Gospođa Merkel je naravno popustila kao što uvijek je situacija i eh, gospodin Juncker moram reći imate puno bolji smisao za humor od većine ljudi s kojima sam se upoznao E, u Briselu i sasvim sigurno e, ste dobar igrač u politici i obilazili ste od kluba do kluba, svakom ste pjevali drugu pjesmu, govorili ste da ne vjerujete u Ujedinjene, Sjedinjene europske države i tako dalje, ali ja vam moram reći da ja ne vjerujem ni jednu jedinu riječ. I danas ste nam dokazali da ste se vratili na one ideje stare Europe. Govorite gospodinu Deloru kao svom heroju, pa ja to shvaćam koje je vaše gledište, ali također govorite o gospodinu Mitteranu i o gospodinu Kolu. Isto ih je, kažete da su oni vaši junaci, a mislim da ne kolaborat, kolaboracionist tokom drugog svjetskog rata i gospodin Kol koji je bio upleten u strašan skandal, mislim da zaista ne biste ih trebali koristiti kao nekakve velike simbole vrline u novoj Europskoj uniji. Kažete da trebamo zajedničku politiku, obrambenu i sigurnosnu i da trebamo imati zajedničku energetsku politiku, ali jasno je da ćete vi samo nastaviti dalje istim tim putem centralizacije moći. To nas niti ne iznenađuje. 20 godina ste bili ključni igrač u tom cijelom procesu koji je zaista e, prema demokraciji pokazao jasan prezir. Najbolji primjer je ono što ste vi rekli vezano za francuski referendum o Ustavu kad ste rekli ako je odgovor da, onda ćemo reći idemo dalje, a ako je odgovor ne, onda ćemo reći nastavimo dalje. Kako e, nam to pokazuje da ste vi zaista uvjereni demokrat? I naravno, vi ste e, angažirani na ovom projektu i Rekli ste također da kada stvari postanu ozbiljne morate početi lagati. Vi ste naravno idealan kandidat za mnogo ljudi u ovom domu i siguran sam da ćete dobiti kandidaturu, ali od nas se traži da glasamo za brislavskog insajdera, e, za igrača koji je bio po svim, sudjelovao u svim zakulisnim dogovorima i dogovorima po kuloarima i mi ćemo glasati ne, jer mi ne želimo da nastavi se po starom, mi želimo stvarnu promjenu. Na kraju svog govora ste rekli ovo nije nije pravi čas za revoluciju, a ja vam tvrdim da je do revolucije već došlo. Zapravo je došlo do državnog udara kojima je uništena demokracija u nacionalnim državama, a da ljudi to nisu shvatili. Ljudi nisu shvatili što im se radi. I ovi izbori, ovi izbori, euroskeptici možda još nemaju većinu u ovom domu, ali nemojte misliti da je stvar gotova, jer većina građana u Europi ne želi europsku državu, ne želi europsku komisiju kao izvršnu vlast, ne žele tu zastavu i ne žele tu himnu. Znači vas će naravno izabrati i bit će mi jako drago da ću u ovom mandatu se moći sa vama boriti. U ime nezavisnih zastupnika riječ ima gospođa Le Pen le vingt mai riječ ima Le Pen. Gospođo Le Pen, izvolite. Molim vas da se sjednite. Riječ ima kolegica Le Pen. Kolegice Le Pen, izvolite. Dragi kolega, molim vas da se sjednite. Nisam vam dodijelio riječ. Molim vas sjednite. Vi nemate riječ već kolegica Le Pen. Gospođo Le Pen, izvolite. 25. svibnja ove godine Kolega, ako ne prestanete smetati, onda ću vas morati uputiti iz dvorane. Pa Gospodine kolega, zadnji put vas sada pozivam. Molim vas, Izvedite zastupnika iz dvorane. Molim vas, napustite sada dvoranu. Kolega zastupniče, napustite sada dvoranu. Molim vas izvedite zastupnika iz dvorane. Hvala vam. Gospodine zastupniče, napustite dvoranu. 25. svibnja samo trenutak, gospođo Le Pen, samo trenutak. Gospodine zastupniče Papadakis, molim vas napustite dvoranu. Ne možete na ovaj način smetati. Molim vas, izađete. Možete se vratiti na glasovanje, ali isključujem vas sada sa ove rasprave. Ja. Dank. U redu. Hvala lijepa, gospođo Lupen. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. 25. svibnja san, stari san europskih naroda počeo je dovoditi do buđenja u Europi do Europe gdje su se narodi počeli buditi. Eto i u Francuskoj su pokazali e, vrlo jasnu poruku ne Europi i Brisela, ne glupe politike recesije, ne i vi gradskoj politici koja je organizirana ne kršenju naših identiteta, da našim nacijama. Europski projekt prostao je ludi projekat smrtonosni projekt od kojeg se odračaju mnogi narodi. Ali isto tako vidimo koliko je bilo glasova u glasačkim kutijama jer to su stari političari tu koji brane stari političari koji su spremni na sve kompromise i danas smo upravo vidjeli dokaz toga jer se brane interesi koji nisu interesi naših naroda a podržavaju ih sasvim sigurno oni koji se odvraćaju od demokratskog glasanja na, u ovoga proljeća. Ponovno vidimo plaćenike, ponovno po starim i odvratnim navikama oni si raspoređuju pojedine dužnosti i njeću na taj način sav integritet, sve ono što je izraženo u glasačkim kutijama, u vidimo da se na uobičajen način dijeli kolač. Tebi parlament, meni komisija, ja ću za tebe glasati tu, a ti glasaš za mene tamo. Jer nemojte misliti da bi europski građani birali radije Jean-Claude Junckera za čelnika komisije, a ne Martina Schulza. Pa ne, oni su za većinu građana Europske unije potpuno nepoznati ljudi koji ništa ne predstavljaju i ne utjelovljuju ama baš ništa. Gospodine Juncker, vi dolazite na čelo ustanove za koje mnogi ljudi u Francuskoj i drugim europskim zemljama nijeću svaku legitimnost. Vi niste izabrani od strane naroda. Nisu vas birali niti francuski narod, niti bilo koji drugi narod. Prema tome, ne možete ni na kojoj osnovi misliti da možete voditi europsku budućnost i e, vi ste oni koji su tu e, na usluzi svim onim lobistima financijske i druge prirode koji stalno obsjedaju europske institucije Gospodine Juncker, sjećam se jedno od vaših izjava 1999. u prosincu jednom čuvenom njemačkom e, e, novinama. Rekli ste mi ćemo pričekati neko vrijeme i čekati da vidimo što će dogoditi. Ako se nitko ne pobuni, većina ljudi ne svače i onako što se odlučilo, mi nastavljamo sve dok nije moguće vratiti se unazad. Pa kako priznanje, kakav niza vi zamjenjujete gospodina Baroza. Martin Schulz je mogao biti na tom mjestu, pa to i onako nije važno, jer i onako imate zapravo isti način rada i <clears throat> iste načela. To je utopija demokracije, a narode, kao što je naročito moj veliki francuski narod, na taj način ima manje demokracije, imamo manje nacionalnog identiteta. Gospodine E, vi ćete kao i gospodin Barozo pridonijeti tome da ima manje bogatstvo u Europi, više siromaštva, vi ste osim svega na čelu jednog poreskog raja. Čestitam vam na ovom novoj dužnosti. Lijepo ste napredovali, ali mi ćemo se boriti protiv takvog vašeg načina rada ovdje i u našim zemljama tim više energije što svakog dana vidimo kako napredujemo u našim narodima, u Francuskoj i drugim zemljama. Domoljubi su ti koji su u prvim redovima i njih upravo podsjeće rezultat tih izbora, jer ono što žele da vas, vašu komisiju i cijelu eurotehničku strukturu, tehnokratsku strukturu, jednostavno stavi tamo gdje vam je mjesto, u povijest mi koji smo domoljubi i koji vrlo pomno pratimo vaša nedjela. Stalno ćemo govoriti o tome kako je ovo loš projekt koji izvodite u Briselu. Gospodine Juncker, vas se stalno prati, vi ste pod nadzorom, svi ovi koji su kao i vi uspostavili ovaj sustav koji se raspada, mi želite priznati vaše greške, ali mi ćemo biti tu s europskim narodima, s europskim domoljubima i stalno ćemo vas podsjećati na to. Das Wort hat jetzt äh, Herr Juncker. Riječ ima gospodin Juncker, izvolite. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, htio bih ponaprije zahvaliti svima onima, osim one nekolicine koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Pomno sam saslušao ono što je rečeno. Već sam tijekom mog dugog političkog života uvijek ima uho za zastupnike parlamenta i za zastupnike Europskog parlamenta. Vodio sam i rasprave i dijaloge tijekom mnogo godina i stoga zahvaljujem svima koji su se javili za riječ. Svatio sam da kada bih uzio u obzir program svih klubova zastupnika, da bi e, onda bilo možda još i većih podjela u okviru klubu zastupnika, ali sada sam poslušao sve shvatio sam da će baš glasati moću tajnog glasovanja. Ja to razumijem, zato što gospodin Faraž ne bi htio da njegovo biračko tijelo vidi da je on glasovao za nas. I toga imamo tajno glasovanje. I stoga je tajno glasovanje na konsenzus eh, koji činimo gospodinu Faražu. Želim zahvaliti gospođu Le Pen što neće glasovati za mene ne želim imati podršku onih koji odbijaju, koji isključuju. Hvala vam, gospođo Le Pen, što nećete glasovati za mene. Vielen Dank. Hvala lijepa. Sada smo završili zapravo i prije vremena. I stoga možemo kolege i kolegice koji se nalaze u raznim uredima, djelomično i u baru Luling, pozvati da nam se priduže, pa zatim možemo prijeći na glasovanje. Sada ćemo prekinuti sjednicu za 10 minuta. U 12 sati i 25 minuta započinjemo sa glasovanjem. Molim vas da se oglasi zvono, da pozovemo kolege i kolegice u dvoranu. 12 i 25 nastavljamo s glasovanjem.